Bien. Bonjour vous Dobar dan svima i e, molim vas sjednite. Pa vas molim e, da prekinite razgovor i da zauzmete svoja mjesta. Bien. Bonjour. Le Dobar dan. E, kvorum e, je e, danas ovog odbora ispunjen, tako da ćemo odmah početi s radom. Predlažem jednu izmjenu dnevnog reda. Predvidjeli smo jutros govoriti o proračunu 2020. Međutim, imamo sastanak koordinatora nakon ovog sastanka odbora, pa ćemo sigurno imati odluku koju ćemo trebati donijeti u odnosu na postupak. Pa vam stoga predlažem da točku 4, odnosno raspravu o proračunu 2020. prebacimo na sastanak koji će se održati danas poslje podne nakon što budemo e, obavili e, raspravu sa finskim predsjedništvom. Ne vidim da se itko protivi, imamo li primjedbe u odnosu na dnevni red? Ne. Da, gospodin Ruže, dopustite da uzmem riječ u ime e, svog kluba. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Ja sam nov e, u e, parlamentu, ali ne u e, sigurno u politici. Ja sam pobornik gospodina De Gola, prije toga sam radio, sam radio sa gospodinom Reži Debrejem koji je bio e, premijer gospodina De e, Radio sam također i sa Jacques Širakom, bio sam jedan od njihovih ministara, te sam naučio, oprostite, želite li e, nešto reći o pravilniku? Dopustite mi da kažem što sam htio reći. ako imate nešto za reći u odnosu na pravilnik, onda možete. Da, htio sam upravo vas podsjetiti na e, pravilo DONT. Dakle, e, ja sam radeći sa tim osobama e, naučio da treba poštivati svoje suprot, osobe koje suprotno razmišljaju od vas, ali isto tako da treba poštivati demokraciju i pravila demokracije. Te vas stoga molim da poštujete pravila pojavilo eh, don't, the haunted, eh, eh, u ovoj ustanovi jer ćete time ispoštovati volju birača i ovu instituciju 21 milijun E, osoba i građana su e, glasali za e, naš, našu stranku i time ćete ispoštovati njihovu volju. Hvala, hvala što ste nas podsjetili na to. Htio sam vam reći da je odbor reži, regi danas u žalosti jer je gospodin Andrej Dionizio Bratfor nažalost e, preminuo 18. E, srpnja e, u 48. godini života. On je bio zastupnik za socijalističku stranku i ja sam ga upravo ovdje E, prihvatio i radio sam s njim. On je e, doista e, uvijek bio pobornik tih regija na periferiji i sad mi je stvarno žao reći i teško mi je reći da nije više s nama e, te izražavam sučut svim članovima njegove obitelji, prijateljima i njegovim e, kolegama. E, imamo knjigu žalosti pa vas pozivam da izrazite sučut tako što ćete se potpisati ili nešto napisati u toj knjizi žalosti, a sada ću dati riječ kolegi iz Portugala Pedro Marquesu prije no e, što e, obavimo minutu šutnje njemu u čast. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ne znam imamo li prijevod s portugalskog jer bih volio e, izraziti se na portugalskom jeziku. Da, izvolite. Hvala što ste mi dali e, riječ, gospodine predsjedatelju. Hvala na vašim e, riječima, izrazima sučuti i hvala svim kolegama. Ovdje se radi o jednom velikom gubitku. Na samom početku mandata Andrej je doista e, radio vrijedno na svim problemima takvih dalekih regija, te je radio na tome, radili smo zajedno tek prije nekoliko tjedana i on je postao jedan od e, oslona naše delegacije i e, ovdje je imao veoma važnu ulogu. Četvero djece, suprugu je ostavio iza sebe, imao je pred sobom još puno života, taj život se eto tako nasilno prekinuo e, za njega. Portugalska delegacija je izgubila jednog od najvažnijih političara njegove e, generacije i moram e, priznati e, da smo počašćeni načinom na koji ste odali počast gospodinu Andre Bradfordom. Njegova ćemo sjećanje na njega i nastavit ćemo s radom s onim što je učinio do sada e, i e, hvala na vašim e, riječima tople sučuti. Hvala. Sada vas molim da održimo minutu šutnje njemu čast. Merci. Hvala. Kao što znate, e, sada ćemo nastaviti e, s glasanjem kako bi e, naše predsjedništvo imalo sve svoje članove. Prošli put smo e, izabrali e, podpredsjednika, a danas ćemo izabrati drugog, trećeg i četvrtog podpredsjednika nakon što smo, kao što rekoh, izabrali prvog. E, dakle, sada ću vam reći koja su imena tih podpredsjednika, oni koji su se prijavili predsjedništvu, odnosno tajništvu. Želite li nešto reći? Tražite riječ? Gospođa Kretunju će zamijeniti Marija Grapini za socijalistički klub, gospođa Krema, eh, Tonino Picula, za, eh, Renju Vlad Marius eh, je novi kandidat za Renju Laurence Farad, a za GUE NGL Dimitris Pavermudi će i gospođa Gema Kjara, a za EPP će naše kolegu zamijeniti kolega Buda. Imamo li još e, imena? Ne. U redu, onda možemo prijeći na e, glasanje za drugog podpredsjednika. Imamo kvorum, pa tražim od e, e, klubova da nam kažu koji, koji su kandidati. Izvolite. Oprostite što se javljam za riječ. Mi smo eh, htjeli e, odgoditi eh, glasanje četvrtog potpredsjednika ili do danas poslije podne ili do rujna. Mm, je li to moguće? Très bien. a sada glasanje samo za drugog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Dati ću riječ klubu Renju. Hvala što ste nam dali riječ, dame i gospode. Zadovoljstvo mi je e, da vam predstavim gospodina e, Gineasa e, koji sjedi do mene, Kristijan Ginea je većinu e, svoje karijere proveo e, u e, svoj u, za europsku grupu Andeas radio je u svojoj zemlji Rumunskoj kao ministar i e, siguran sam da je to e, vrijedan kandidat koji će e, imati veliki doprinos našem odboru regiji u redu. Gospodin Gineja, slažete li se? Moram prvo vas pitati da li se slažete? Da. Dakle, vi ste e, ispunili e, izjavu o e, financijskim interesima kao i izjavu o kodeksu prigodnog postupanja. A sada ću dati riječ kolegi. Hvala. Htio sam nešto razumjeti. je li e, ovaj prijedlog napravljen prije, no e, jeste li donijeli odluku u odnosu na odgodu glasovanja u odnosu na četvrtog potpredsjednika? Jer to bi bilo dobro e, prije, da, bilo bi dobro da to učinimo prije no što budemo glasali za drugog i trećeg. Dakle, jesmo li sad već unaprijed odlučili da sva pravila e, koja vrijede za ovaj odbor, e, da su ona sva prekršena. Dakle, prije no što glasamo u odnosu na drugog i trećeg, htio bi da znati kakva je odluka u odnosu na četvrtog potpredsjednika. E, u redu. jutros, to jest danas, ćemo glasati za drugog, trećeg i četvrtog podpredsjednika. Zaprimili smo jednu jedinu e, kandidaturu za mjesto drugog potpredsjednika Renju, naš kolega Ginea, nema drugih kandidata, pa vas molim dakle da ga izaberete ukoliko to želite i to tako što ćemo čuti pljesak. Et demande de nous rejoindre à te e, ga sad molim da nam se pridruži ovdje i da sjedne pored našeg kolege Edmana. Selon la même Po istom tom, prateći isti taj postupak, sada ćemo glasati za trećeg potpredsjednika. Nemamo nijednog drugog kandidata, pa molim da čujemo kandidate. Gospodin Kostelino za e, socijaliste. Predlažemo Andrija Dragosa e, koji je e, potpredsjednik rumunske delegacije. Naš kolega Dragos, je li se slaže s tim? Da. Dakle, ispunili ste izjavu o e, interesu, nemamo nijednog drugog e, kandidata, pa možemo sada izabrati e, i ovog kandidata. Molim pljesak. Gospodine predsjedatelju, eh, ja bih radije da imamo eh, pravo glasanje, a ne eh, samo pljesak. Kad imamo samo jednu kandidaturu, onda se tako glasaš. To je procedura, to je postupak. Hvala. Možete nam se pridružiti. Ja sada podsjećam na pravilnik. E, da, predsjedatelju, htio bih nešto razumjeti i shvatiti kako glasamo. Recimo na odboru za e, amploa, zapošljavanje, glasali smo, a imali smo samo jednog kandidata. Svaki put smo zapravo glasali tako što smo odbili tog kandidata. A ovdje sada imamo drugčiju proceduru. I tako da mi nije jasno temeljem kojih pravila e, svakog kandidata na taj način biramo, tako što samo plješćemo. Nema e, potrebe e, da e, gledamo što se događa u drugim odborima. Mi odlučujemo o našim pravilima, predsjedatelj je taj koji odlučuje. Smatram da ako imamo samo jednog kandidata, nema razloga da kompliciramo stvari i sasvim je dovoljno glasati na način na koji to činimo. A sada ćemo izabrati četvrtog podpredsjednika. Imamo li kandidate? Dajem riječ gospodinu Novakovu za e, klub EPP. Hvala. Čast mi je da prvi put e, ovdje jednu damu e, imenujem, a tako ćemo imati rodnu jednakost, te ću imenovati gospođu Izabel Berhumen Mislim da će ona ispuniti sve potrebne zahtjeve da bude e, podpredsjednik odbora regi. Ona je pokazala e, da je kadra raditi na regionalnom razvoju, dolazi iz Španjolske, te molim e, u svo dužno poštovanje kolege da glasaju za nju. Hvala. Hvala. Gospođa Izabel Venobea je se vi slažete s tim? Da. U redu. Dakle, ispunili ste e, izjavu i pokazali ste interes kao i izjavu koja se tiče e, prikladnog postupanja, e, kodeksa prikladnog postupanja. Imamo li još kandidata? postoje određeni kriteriji koje treba ispuniti. E, budući da nemamo e, rodnu jednakost između muškaraca i žena, mi e, sada predlažemo isto ženu kandidata Francesca Donato. Ona isto tako e, može biti potpredsjednica, ona je iz Sicilije, radi se o dalekom kraju gdje je kohezijska politika važna. Ona e, ima e, sve mogućnosti ispunjava sve kriterije da bude četvrti potpredsjednik. Hvala. Gospođa Francesca Donato, slažete li se vi s tim? Da. I vi ste ispunili e, vašu izjavu e, interesa. Imamo dakle dva kandidata. Imamo li još kandidata? Ne. Onda vam sada predlažem glasanje. I to elektroničkim putem. Pa vas molim da provjerite imate li e, biračke listiće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 gospođu Izabel Benjumea, koja je kandidatkinja EPP-a, molim vas da e, pritisnete zeleno dugme. Oni koji žele glasati za e, kandidata e, kluba IDE, gospođa Donato, molim da pritisnete crveno dugme nemamo, ne, bi ne bismo trebali imati suzdržani e, glasove, ali ukoliko to baš želite, onda molim da pritisnete bijelo dugme. Radi se o tajnom e, glasanju i glasanje će sada početi. Izvolite. Le vote. Euh, ah, a de PPE de Donc je vous remercie. Hvala. Molim eh, da eh, dva potpredsjednika ne sudjeluju u glasanju i ponovno glasamo. Rezultat je tu. 26 glasova za Izabelu Benžumea, 8 za našu kolegicu Donato. Izabela je e, sada četvrti podpredsjednik, odnosno podpredsjednica našeg odbora. Te molim da nam se pridruži. Zahvaljujem e, političku klubove koji su ispoštovali pravilo i predsjedništvo koje će biti sada uravnoteženo što se tiče rodne i zemljopisne ravnoteže. Imamo sada predsjedništvo. Svi članovi su izabrani te možemo početi s radom. Danas e, poslije podne održat će se jedan važan sastanak sa e, finskim predsjedništvom. Nakon toga imat ćemo raspravu o proračunu 2020. Za nekoliko trenutaka imat ćemo sastanak s koordinatorima. Ono što vam želim reći to je da tijekom ljetnih praznika nakon ljetnih praznika ćemo nastaviti e, vrlo intenzivno raditi jer ćemo e, vjerojatno morati početi s trijalogom u odnosu na sve fondove za koje smo zaduženi, drugim riječima kohezijske fondove, ali i one koji se tiču općeg pravilnika. Radi se o vrlo e, važnim pitanjima za naš odbor ali podsjećam vas na ovu bitku koja je pred nama i koju trebamo voditi eh, s Europskim vijećem u odnosu na proračun. Radi se o vrlo važnoj bitci. I mislim eh, uz nekoliko izuzetaka da svatko od vas, eh, da ste svi vi pobornici regionalne politike i u vašim zemljama članicama sigurno vodite vodite tu bitku, trebate to činiti, trebate e, obavješćivati e, vašu vladu o tome da kohezija mora imati dovoljno sredstava, da njen proračun mora biti dovoljno velik kako bi e, ta politika bila dinamična i kako ne bi bilo koraka unatrag. Ovdje se radi o vrlo odlučnoj i važnoj bici. A naš odbor e, tu e, mora biti jasan i glasan. Te vas molim da danas poslije podne se o tome vrlo jasno i glasno izjasnite pred E, finskim predsjedništvom jer oni će imati vrlo važnu ulogu u odnosu na izradu e, tog e, proračuna možda one čak i uspiju zaključiti taj dosje tijekom njihovog predsjedanja. Tako da ćemo se naći ponovno okupiti danas poslje podne. E, molim e, koordinatore da ostanu ovdje, a e, danas poslje podne nastavit ćemo s radom u prisustvu finskog predsjedanja, a zahvaljujem i prevoditeljima molim ih da ostanu tijekom sastanka koordinatora.